Good morning, ladies and... Dobro jutro, dame i gospodo. Dobro jutro, kolegice i kolege. došli na današnji e, sastanak odbora. Dakle, evo, 9 e, sati i 7 minuta je. Želio bih započeti naš e, sastanak. Došli smo do 13. točke dnevnog reda i zaista mi je čast pozdraviti Johannesa Hana, povjernika za proširenje i politiku susjedstva i evo, dakle, to je njegov odbor, jutros AFET i želio bih e, raspraviti još jednom e, pretpostavljam sa Johannesom Hanom po posljednji e, put vezano za ovu tematiku, za portfelj, njegov portfelj proširenja. Prije svega izražavam tebi zahvalnost, e, dragi Johannes, e, e, u ime odbora na odličnoj suradnji, na tvojim naporima u cilju postizanja uspjeha te politike proširenja. Hvala vam. Nadamo se konstruktivnom e, radu sa vašim nasljednikom koji mora još uvijek proći kroz e, saslušanje. E, imam pitanje za Raquel. je li određen datum e, saslušanja? Odgovor ne. Dakle, nemamo još datuma, čekamo. Povjereniče Han, mislim da se svi možemo složiti da nakon Um, ovog Europskog vijeća, da je ovo prekretnica za politiku proširenja Europske unije, um, poput e, drugih kolega bio sam e, vrlo iskren, oštar, e, rekao sam da je ova odluka o odgodi početka pristupnih pregovora za Sjevernu Makedoniju i Albaniju, da je to loša odluka, da smo razočarali naše saveznike i prijatelje i da smo pokazali potpuni izostanak bilo kakve strateške vizije i to sve zbog jedne male, male manjine država članica na razini Europskog vijeća. Potrebno je poslati jasne poruke, posebice Skopju, da ćemo se držati naših obećanja i da nećemo izdati naše prijatelje, naše saveznike i dopustite mi spomenuti da je predsjednik Europskog parlamenta, gospodin Sassoli, eh, već otputovao u Sjevernu Makedoniju u sklopu svojeg prvog eh, vanjskog putovanja i mm, nakon toga on će posjetiti eh, i Albaniju u 2. i 3. prosinca. No, hajmo evo sada preći preko tih preko tih negativnih e, događaja moramo se okrenuti budućem djelovanju, moramo se osvrnuti izazovima u širem susjedstvu. E, dragi Johannes, evo žele bismo saslušati vaša stajališta, ne samo vezano za Zapadni Balkan, već i za zemlje obuhvaćene procesom istočnog partnerstva, Gruzija, Moldova. Deset godina, evo, već to je provedba e, istočnog partnerstva i na posljedku želio bih e, naglasiti e, važnost primjerene razine financiranja kako bismo parlament imao svoje dakle ovlasti vezano za ove instrumente vanjske politike Europske unije. I još jednom izražavam vam dobrodošlicu na, naš, na sastanak našeg odbora do 10 će trajati e, ovaj sastanak. Dajem vam riječ. Hvala lijepa predsjedniče, dragi Davide. I u prvom redu bih se htio zahvaliti na odličnoj suradnji u proteklih nekoliko godina s mnogima od vas i na aktivnom angažmanu u pokušaju da se situacija u našem susjedstva bližeg i dalje poboljša. U uvodu bih htio e, se usredotočiti u prvom redu na Zapadni Balkan. To je najaktualnija tema danas. E, rečeno mi je da je to vjerojatno moj zadnji nastup u ovom odboru u ovoj dužnosti. E, kad sam došao 2014. na ovu dužnost, situacija je bila teška Juncker je izjavio e, nešto što je često krivo shvaćeno da neće biti proširenja u ovoj u, u ovom razdoblju u ovom mandatu to je bio jedan non a e, izjava to je bio nesporazum e, mi smo odmah na početku jasno rekli da imamo europsku perspektivu za svih šest balkanskih zemalja koje još nisu u Europskoj uniji. Ja bih ukratko sažao što je ta jasna perspektiva e, e, bila u posljednjih pet godina i što je omogućila na Balkanu. U prvom redu je omogućila, a to je onda u veljači 2018. i pismeno utvrđeno, to je bio dio naše politike, e, nova članica može postati članicom samo ako e, riješi sve bilateralne sukobe prije e, ulaska u Europsku uniju. O tome smo mnogo razgovarali. Sjeverna Makedonija je trebala riješiti E, svoj spor sa Grčkom zbog e, imena zemlja mm, i sporove s Bugarskom, a Kosovo i Crna Gora, da moraju e, riješiti otvorene pitanje, pitanja granica. I to je osnova jasne evropske perspektive. Od početka smo na osnovi berlinskog procesa od 2014 se usredotočili na regionalni razvoj sa odgovarajućim programima. Na Zapadnom Balkanu smo e, uložili prosječno godišnje milijardu eura. Govorim o ulaganjama, a ne e, donacijama ili subvencijama Berlinski program je poticao e, regionalnu suradnju na području e, connectivity i to je u prvom redu e, infrastruktura, promet, ali i energetika i područje digitalnog razvoja. Nama je uspjelo E, moj kolevici Mariji i Gabrieli meni da e, sklopimo e, sporazum o roamingu, da je u najmanju ruku kod poslovnih područja, na poslovnim područjima, na području podataka u okviru berlinskog postupka mi smo rekli da ćemo staviti raspolaganje milijardu eura E, za razvoj infrastrukture. E, to će do 2020. godine se i izvršiti. Područje mladeži smo također intenzivirali. Imali smo inicijativu za regionalni gospodarski prostor. U međuvremenu je to dovelo e, do toga da je interregionalna trgovina se povećala za 20%. E, bez, evo ova prva suradnja je dala konkretne rezultate. Kod posljednje godišnje skupštine u, Poznanju e, u, e, srpnju smo zaključili i zelenu agendu za ovu regiju. E, sa e, danima medija imamo sada platformu koja može kod e, koja nije naišla na odobravanje u svim zemljama Balkana, ali sada postoji mogućnost da u toj regiji predstavnici medija, ne samo novinari, nego svi koji su djelotvorni na tom području mogu e, raditi i kredati se i, e, i obavljati nezavisni posao za područje medija. Ulaganja u regiji su potaknuta. 2016. E, smo prvi puta sve pozvali sve ševove e, vlada i država u Sarajevo. Tamo su se okupili, a što je bilo nešto potpuno novo, a to je danas postalo normalna stvar. Oni se sastaju i bez našeg sudjelovanja. Imamo mnogo bilateralnih e, sastanaka vlada i to je i to je postignuto zahvaljujući našoj pomoći. Recimo, Albanija e, je provela e, opsežne reforme pravosuđa. Mm. I to je e, primjer za cijeli Zapadni Balkan u Bosni i Hercegovini i na Kosovu smo potpisali sporazume o pridruživanju u Bosni i Hercegovini je e, postalo moguće nakon pregovora e, da e, smo dobili odgovore na upitnik kao pripreme, pripremu za daljnje korake u ulasku u Europsku uniju. Tu imamo sada jedan koordinacijski sustav u Bosni i Hercegovini kako bi ta zemlja mogla odgovarati jednim glasom. To je uspjelo i to je poseban uspjeh. U Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji e, imamo te e, sporazume već zaključene i e, Makedonija, Sjeverna Makedonija je postala članica NATO-a u međuvremenu. To je vrlo dobro, dobar primjer da otvaranje prvih poglavlja vodi i do međunarodnih ulaganja. To je dugih po, dugi popis naših postignuća. Možemo svako reći da mnoge stvari nisu postignute, to je točno, ali moram reći bez ovih konkretnih europskih koraka, bez europske perspektive ne bi se ništa od ovoga što sam izložio dogodilo. I vidimo sada da u prvim reakcijama na osnovu mm, ne zaključenja, e, da e, sa e, Sjevernom Makedonijom i Albanijom kako je trpjela naša, naš utjecaj u regiji, naš leverage tamo E, e, recimo e, dijalog iz Srbije i Kosova treba dalje poticati. Kroz nedonošenje odluka je naš ugled tamo znatno pretrpio. On je smanjen. I to takvim smatra i međunarodna zajednica. To stajalište treba biti revidirano kako ne bismo došli do povijesno krive odluke. Ja uvijek govorim i uz to stojim da, da prije sljedećeg proširenja je potre, potrebna revizija naših internih postupaka donošenja odluka ali to isto traje vremena. Reforme u kandidatima, državama kandidatima i ove interne reforme moraju ići ruku pod ruku. E, e, proširenje e, znači perspektivu za te zemlje ali ta perspektiva ne smije ići na predugi rok. Ona se mora ispuniti. Europa koja se u cijelom svijetu trudi da e, bude vođa na multilateralnom području gdje smo mi vođe e, sa ovim nedonošenjem odluke na ovom sektoru tu smo zakazali jer je pretrpjela naša, naš kredibilitet. E, ona obećanja koja smo dali kad budu ispunjeni kriteriji i previše ispunjeni, ta obećanja mi nismo održili. E, nadam se da će E, uskoro ta kriva odluka biti ispravljena jer većina e, država članica već e, godinama ima isto stajalište to jest otvaranje pristupnih pregovora evo tako stoji situacija moramo paziti da ovdje ne dođe do vakuma jer svaki vakum treba popuniti s vremenom moramo vidjeti kako ćemo postupati s tom situacijom. Važno je da vodimo i dalje rasprave i dijalog sa ovim državama, e, a i sa državama članicama. E, gospodarski razvoj e, u ovoj regiji treba posebno poticati jer uz gospodarski razvoj E, dolaze i političke reforme. E, dolazi vladavina prava, borba protiv korupcije se vodi i tako dalje. E, to su i ciljevi koji imamo i u istočnom susjedstvu i koje ćemo slijediti u budućnosti ove godine imamo, slavimo desettu godišnjicu e, istočnog susjedstva. Nismo znali na početku kako će se to razvijati, u kojem smjeru, ali sada imamo 20 takozvanih deliverables, ciljeva koji se mogu ispuniti. To e, su vrlo dobro prihvatili naši partneri i i sada radimo već na pripreme e, sljedećih 20 e, ispunivih ciljeva do 2030. koje e, imamo mnoge teme u tim zemljama koje su za nas vrlo zanimljive i vrlo ću rado razgovarati o njima. U južnom susjedstvu imamo sasvim drugačiju situaciju. U istočnom susjedstvu imamo ideju izgradnje koja je u prvom planu, a na u jugu je e, upravljanje krizom jedna od naših najvažnijih tema i problema. Od Sirije do, e, do Maroka tu imamo stalne fluktuacije situacije, ups and downs. Naravno, tu treba raditi na eh, izgradnji stabilnosti. Možemo govoriti i o Maroku, a i u Tunisu. Kad pogledamo Tunis, vidimo kako su osjetljive i fragilne još eh, demokratske strukture u ovim arapskim zemljama i tu se u budućnosti moramo truditi da e, im pomognemo. Evo, to, toliko sam ukratko htio reći. To je moje izvještaj o aktualnoj situaciji u susjedstvu na Zapadnom Balkanu. Hvala. Hvala lijepa povjereniče Han na ovom uvodu. Dobili smo dobar pregled e, uspjeha u našem susjedstvu u proteklih pet godina, ali naravno tu imamo i problema i razočaranja. Mm. Naročito kad se radi o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. E, kratka informacija ne samo za vas, već i za zastupnike. Jučer su se sastali koordinatori E, e, donijeli smo mnoge važne odluke i imenovali smo izvjestitelje za Zapadni Balkan, a i izvjestitelje u Sjeni. U ovom e, periodu smo odlučili da ćemo imati četiri radne skupine Zapadni Balkan, istočno susjedstvo, e, južno susjedstvo i financijske instrumente. To su četiri radne skupine. E, ako ste sporazumni s time, ne, ne trebamo toliko govoriti o Maroku, ali imamo 35 minuta za raspravu Mnogi su se kolege i kolegice javili za riječ, pa ću e, svakome dati dvije minute kako bi svi mogli doći na red. E, počet ćemo kao obično sa klubovima. Gospođa Kanjete, za pučane. E, Hvala. Prije svega želim zahvaliti povjereniku Hanu na iznimno dobroj suradnji e, sa e, između dakle našeg kluba zastupnika Europske pučke stranke i vašeg ureda e, moj istup biti će nabijen emocijama jer moja odgovornost u prethodnom sazivu bile su zemlje zapadnog Balkana i istočnog partnerstva i zaista me je sram kada se sjetim e, sastanka e, sa e, veleposlanikom Sjeverne Makedonije, ja sam ugovorila samo riješite ovo pitanje imena i onda ćete biti primljeni. I to je obećanje koje sam mu ponavljala i to ste vi također navodili i brojni od nas. I taj udarac sada na vjerodostojnost Europske unije je ogroman. I sada je najvažnije pitanje što mi možemo napraviti e, kako bi e, se taj proces nastavio. Jer e, ukoliko se još jednom dakle, održi, održava takav sastanak na vrhu gdje će se raspršiti sve nade Sjeverne Makedonije i Albanije, to bi bila katastrofa kada će se održati e, summit e, Zapadnog Balkana tijekom predsjedavanja Hrvatske, mi moramo biti spremni, jer to je nešto što treba Europi i to je ključno za budućnost regije i za utjecaj Europe e, u toj regiji. Hvala, hvala vam. da to Tonino Picula, izvolite. Hvala gospodine povjereniče, hvala vam na ovom pregledu vašeg e, mandata i e, e, znamo da, će ovo intenzivno završiti, da znamo da je bilo rečeno da će da se Europska unija neće proširiti tijekom ovog mandata komisije, međutim nismo ne mogli predvidjeti da će neke zemlje pokušati izaći kao što je pokazao e, summit e, u Sofiji, ne, ne dijele svi baš e, taj entuzijazam vezano za proširenje Međutim, neke zemlje e, Zapadnog e, Balkana su i dalje izražavala entuzijazam e, vezano za proširenje, prije svega Sjeverna Makedonija na temelju sporazuma u Prespi i Kosovo. Hrvatska je navela proširenje kao jedan od prioriteta svojeg predsjedavanja i nadamo se boljem, pozitivnijem ishodu na samitu Zapadnog Balkana idućeg proljeća u Zagrebu. Slažem se sa povjerenikom Hanom. Ukoliko Europska unija ne izvozi stabilnost u tu regiju, mi ćemo onda uvoziti nestabilnost. I na temelju e, vašeg iskustva u vašoj ulozi, e, kakva je vaša vizija proširenja Europske unije? E, hoće li se razviti neke nove metode vezano za proširenje? Hoće li ta nova metodologija, ukoliko uopće bude, hoće li se ona primijeniti na zemlje kandidate koje sada već pregovaraju, kao što su Srbija i Crna Gora? I na posljedku, koji je e, najveći e, izazov e, kako bi ta politika i dalje bila dinamična u budućnosti. Hvala za Natali Luazo, Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine povjereniče na ovom oduljem opisu procesa proširenja s moje strane e, e, žela bih vas e, pitati jer evo vi ste naveli tu uspjehe, međutim nažalost E, bilo je određenih stvari koje nameću određena pitanja. Evo, žela bih vas pitati vezano za Srbiju, jer e, vi ste, dakle, e, rekli da je Srbija započela proces pristupanja, ona otvorila poglavlja. Kakva je vaša ocjena? Kakav je naš utjecaj na Srbiju? Jer mi pregovaramo sa Srbijom, jer, a s druge strane imate tu utjecaj Rusije na Srbiju što je sa um, odnosima između uh, Kosova i Srbije i što je sa ljudskim pravima u Srbiji uh, i što možemo napraviti kako bismo uh, išli um, u smjeru svih tih reformi i mi smatramo da bi proces proširenja trebao poduprijeti te reforme um, E, što se tiče procesa proširenja, pitam se e, kada će komisija predstaviti jedan prijedlog vezano za, za reviziju e, postupka pristupanja ukoliko postoji konsenzus da taj postupak nije zadovoljavajući. I nadalje, što se tiče partnerstva sa južnim sredozemljem. E, vi ste rekli da je to čitav niz kriza, vi ste spomenuli Tunis, e, vi ste tu naveli potrebu za e, pruženjem potpore toj zemlji. Međutim, ispričavam se, ali to je malo prekratko, jer budućnost zemalja južne obale sredozemlja, posebice ovo demokratsko iskustvo Tunisa, to će imati značan utjecaj na budućnost Europske unije i ja bih e, žela da se u budućnosti sa vašim nasljednikom e, temeljitije e, uhvatimo u koštac i raspravimo tu tematiku Tunisa. Predsjedavajući, hvala. Hvala lijepa povjereniče Khan. Mnogo ste toga rekli Mm, kredibilitete, rekli ste da je važno poticati e, gospodarski razvoj u regiji. E, govorili ste o vakuumi, o vakuumu, o tome bih htjela više nešto čuti. E, pitanje Srbije i Kosova ovisi o tome koliko možemo ubrzati ovaj dijalog. Mm, taj dijalog je malo zastao Zanima me vaša procjena. E, e, srpska i, kosovska strana, koliko tu možemo e, ubrzati stvari? Koji bi trebali biti sljedeći koraci? Ja sam bila promatrač izbora na Kosovu i vidjela sam da na mnogim e, mjestima smo bili mnogo puno preblagi kad se radi o korupciji, o vladavini prava, da moramo vršiti veći pritisak na političku elitu. Taj pritisak nije bio dovoljno snažan. Ali tu imamo i Amerikance, e, Turke, e, Ruse, E, Katare. E, e, evo, tu bih htjela više čuti o vašim procjenama. Ja sam se jučer sastala sa srpskim zastupnicima. Impresioniralo me kako je jak njihov osjećaj za zapad, kako su oni prozapadno orijentirani ali također se, o, se govorilo o aktivnom ruskom utjecaju. Oni su protiv njega. Imamo li mi neku program, neki program kojim bi se mogli oduprijeti tom ruskom utjecaju u Srbiji? Hvala lijepa, kolegice. Ostali klubovi nisu zatražili riječ. Ide gospodin Marijani. Hvala. Gospodine povjereniče, u nekoliko navrata govorili ste o povijesnim e, greškama, to je vaša ocjena, imate pravo na to. Međutim, možemo i konstatirati da e, je normalno funkcioniranje Europske unije e, takav način i takvo funkcioniranje Europske unije E, znači da je Europska unija unija suverenih država koje mogu reći ne i e, koje mogu nametnuti da se poštuje pravilo e, jednoglasnosti. Što se tiče Balkana, drago mi je da se Macron zalaže zapravo za stajalište našeg kluba zastupnika i jednog dana ćemo trebati raspraviti do kuda će ići Europa. E, ne možemo je bezgranično proširivati i ne možemo i dalje ne definirati neke, e, neke ciljeve. Imam pitanje, dakle, Turska, e, do kada ćemo nastaviti e, te pregovore. Nije li došao trenutak za prekid tih e, pregovora e, o pristupanju? Tolerirali smo ovu represiju nakon državnog udara, tolerirali smo ovu iznudu vezano za imigrante i ovu ofenzivu protiv Turaka, a mi dalje pregovaramo. Drugo, Kosovo, tu se priznaje eh, nezavisnost eh, Kosova, međutim pet država članica EU i dalje ne priznaju nezavisnost eh, Kosova i u ime čega ćemo mi davati obezu Srbiji a tu istu obezu ne dajemo nekim znači, državama članicama EU. I treće, nisam još čuo o osudu vezano za ulazak redarstvenih snaga Kosova na e, sjever e, Kosova. Kako će to utjecati dakle, na eventualni status kandidata Kosova? Hvala gospodine Marijani. E, želio bih komentirati ovaj istup, međutim, ja sam samo predsjedavajući ovog sastanka ECR nije danas e, nazočan. Guje, želi se netko javiti? Ne. Idemo onda na drugi krug. Mihael Galer. Hvala lijepa predsjedniče. E, hvala na vašem marljivom radu. Čestitam na novom portfelju. E, vi ste rekli u svojoj procjeni Zapadnog Balkana, naravno te zemlje možemo Mm. E, u prisustvu Putina i Erdogana tu moramo biti zaista vrlo aktivni. Mi možemo i poticanje vršiti paralelno sa reformama. E, kad kad smo počeli e, pregovore sa e, Hrvatskom, to je bilo 2005. E, pregovori su trajali osam godina, stvari se ne dešavaju preko noći. Imam tu istu procjenu kao i vi. Istočno susjedstvo, pitanje, i tu imamo šest zemalja, a tri imaju vrlo ambicioznu agendu s nama pitanje glasi e, koliko možemo e, već postojeće programe Europske unije postepeno proširiti i na druge zemlje e, kako bi ih vezali bliže uz nas. jedna omiljena tema u Europskoj uniji ne bismo li mogli ukinuti E, ove visoke cijene roaminga u tim zemljama i to bi bio način vezanja tih zemalja uz nas. Evo, želim vam svako dobro u daljem radu. Hvala lijepa, gospodine Galer. Arakovač je na popisu. Hvala vam lijepa. E, u nazočnosti dvaju diktatora E, i e, Alijeva i Erdovana. Uspjeli e, smo učiniti ovo s portfeljom za proširenje i susjedstvo. Dakle, bit će pravo zadovoljstvo ispuniti ciljeve. A što se tiče proširenja, mislite li da bi Orbanova vlada mogla imati E, ovu poziciju, a zapravo daje doprinos turskoj agresiji na sjeveru Sirije. Hvala lijepa. Neka današnja pitanja možemo postaviti kandidatu e, ili kandidatkinji kad bude saslušanje, ali evo sad ste zapravo ušli u mađarsku politiku. A e, sad ću dati riječ gospodinu Kučuku. Hvala vam lijepo i hvala e, na e, podršci već e, po drugi puta u 16 mjeseci nisu se otvorili pregovori s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. I ne treba nikoga kriviti. Ja se slažem da možda nije bio pravi trenutak za početak pregovora, i e, ja vjerujem da bi trebalo ponovno razmotriti tu odluku čim se pruži prilika, čim bude moguće. I s druge strane, podsjećamo da se trebaju poduzeti reforme. Nisam prvo, ne protivim se reformi e, postupa, e, postupka e, pristupanja, ali pitanje je vremenski gledano bili to trebalo ići paralelno sa ovim što smo već započeli za Zapadni Balkan. Hvala lijepa gospodine Kučuk, gospođa Trik za zelene. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Hanu e, na e, određenom poslu za politiku proširenja i susjedstva i e, slažem se s izostankom odluke vijeća. Odluka je sigurno bila i velik udarac i za građane i za političare u tim e, zemljama i e, nije dobro za stabilnost i naš utjecaj na tu regiju. Pitanje je sada što mi možemo učiniti u međuvremenu dok ne dođe do nove odluke i kako u ljudima nadahnuti povjerenje i dati im poticaj da nastave s reformama i kako im dati do znanja da ćemo ih podržati. U Srbiji će biti, ne u Sjevernoj Makedoniji, novi e, izbori e, i e, što mislite kakav će učinak to imati na dolazeće razdoblje? Mislite li da će imati učinak na cijelu regiju i na druge države? te da će se dogoditi da one ne uđu u pregovore, a osim toga Zanimljiva je ova priča o vezi između e, Albanije i Sjeverne Makedonije. Što je sa e, raspravama i e, pregovorima te što se sad točno događa? Hvala lijepo. EPP, gospodin Kabiljas. Treći krug. predsjedniče, povjereniče, hvala lijepa povjereniče na određenom poslu. Mislim da je doista veliko to što je e, postignuto i naravno uvijek želimo više napretka u proširenju, ali možda nećete e, niti prethodni resor zaboraviti e, kad ćete se baviti e, u novoj komisiji s e, financijama. No, evo, želim e, reći da bi i dalje Europska unija trebala izvoziti stabilnost, a ne uvoziti nestabilnost, pa tako treba biti i u politici proširenja. I s ovom posljednjom e, odlukom vijeća iskazala se jasno kriza politike proširenja i možda osjećamo određenu napetost u pogledu budućnosti. E, međutim, pogledamo li kako je to išlo u povijesti Europske unije, e, vidjet ćemo da su krize uvijek donosili određenu korist. Te se pitamo koji su to novi koraci koje bi trebalo poduzeti da bismo bili doista uspješni i kreativni. E, zanimaju nas vaši prijedlozi, vaše stajalište o tome kako bi pregovore trebalo reorganizirati e, i konačno to jest i pitanje partnerstva koje je za nas ključno, ali kao što vas je gospodin Galer pitao, E, što možemo učiniti da bismo na neki način izdiferencirali ove, e, ovi šest država, jer imamo tri koje prednjače i e, hoćemo li imati neku strategiju za taj trio, što je s Moldovom, Ukrajinom i Gruzijom, eto, kako dati prednost onima koji doista napreduju. Gospođa Santos. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Najprije ću čestitati povjereniku na e, određenom poslu i zaželjeti mu puno uspjeha u budućnosti. Moje pitanje odnosi se na nedavne odluke, odnosno izostanak odluka vijeća e, i neotvaranje pregovora i e, sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. E, jasno mi je da to, se to nije dogodilo preko noći, da je tome prethodio dugi dijalog i proces reformi. I vi ste spomenuli povjereniče ulaganja E, koja su se dogodila tijekom godina. E, međutim, to dovodi u pitanje povjerenje građana Europske unije i moje je pitanje kako ćemo to prebroditi i kako ćemo e, tim građanima odgovoriti ovim državama su poduzete određene vrlo bolne reforme, socijalne reforme e, i e, reforme na tragu e, socijalne kohezije. I doista bih željela razumjeti Imamo li i dalje namjeru krenuti naprijed sa tim procesom ili će e, jedna država postići napredak, a druga ostati u čekaonici. Dakle, e, to zvuči da možda e, jednu državu držimo na čekanju. I ako Evropa ne popuni taj prostor, to će učiniti drugi, a to nam nije u interesu. Gospodin Geta. Hvala povjereniče na vašem doprinosu u vašoj raspravi. Jedna primjedba ako dozvolite u obliku pitanja je li moguće eh, načeti pitanja proširenja Unije, a da ne govorimo o vrlo važnom eh, pitanju i dramatičnom pitanju e, situacije u tim zemljama. Svi znamo u ovoj sali da Sjeverna Makedonija, e, moguće i Albanija e, imaju unutarnje teškoće zbog naših nedavnih odluka. Ali jesmo li dovoljno svjesni teškoća, političkih teškoća u s kojima se suočavamo u većini naših e, glavnih gradova. Rim, Berlin i Paris. Spomenut ću samo tri. E, možemo li mi stvarno, pitam ponovno, načinjati pitanja proširenja, a da ne govorimo o stanju naše unije? Hvala. Hvala. Još četiri govornika, još četiri osobe tražile su riječ i e, nakon toga 10 do 15 minuta za gospodina Hana, odnosno njegove odgovore. Poštovani povjereniče, ja sam pratio e, vaš rad u Sjevernoj Makedoniji i mogu ovdje e, potvrditi da ste bili sjajan predstavnik Europske unije i e, u velikoj mjeri doprinijeli izgradnji povjerenja prema europskoj ideji među makedonskim eh, građanima. I kao što su rekle kolege prije mene, mogu reći da eh, doista ta praznina gdje Europska eh, unija propusti djelovati bude popunjena od strane Rusije. Tako je bilo u povijesti i oni najčešće počnu djelovati kroz jednu antievropsku i antinato politiku. E, Srbija je primjer toga. Srbijanska vlada i predsjednik tvrde sada da je Srbija e, nešto poput ruskog satelita na Balkanu i e, jačaju svoju gospodarsku i vojnu suradnju s Rusijom. A gdje su europske granice. Europske su granice e, tamo gdje se poštuju e, ljudska prava i vladavina prava, a e, Rusija prema tome nije unutar europskih granica. U Unatoč prijateljstvu između Rusije i Francuske, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i nadamo se Srbija i Kosovo teže europskim vrijednostima. Bugarska je e, iskazala svoju bezrezervnu podršku državama u regiji kao što su Sjeverna Makedonija i Albanija. Hvala lijepa kolege iz SND-a. Gospođa Arena. Hvala predsjedniče. Ja dijelim zabrinutost Natali e, Loazo. Nismo mnogo govorili o e, južnom partnerstvu, južnom susjedstvu. Imamo e, rezoluciju o stanju u Egiptu koji je važan partner na Srednjem istoku, ali u, i na području Magreba. Dva pitanja. Prvo, imali smo zamrzavanje e, određenog partnerstva s Egiptom. Možete li nam nešto reći, jesmo li je odmrznuli ili opet zablokirali? I drugo, koje su mjere komisije jer e, Egipat očito ne e, poštuje embargo na izvoz oružja u Libiju. Hvala. Hvala Marija. Matimica Micijević. Hvala lijepa. Evo, nešto ću vam pokazati. Evo, pogledajte ovo. Dobio sam e, u Solunu ovu e, torbu 2003. godine i sad e, sam ju ponio kao svoj način iskazivanja nade da je da će obećanje koje su suverene e, države članice Evropske unije dale državama Balkana biti ispunjeno, da ćemo se držati našeg obećanja. Što se tiče susjedstva, e, upitat nešto o jednom od istočnih e, susjeda, živim nedaleko granice s Bjelorusijom. Kako ćemo se e, postaviti prema neprilikama u tom susjedstvu. Hvala lijepa, gospodin Mavrides. Hvala predsjedatelju. U e, prethodnom e, sam E, mandatu samo imao dosta e, neslaganja i razočarao sam se donekle. A e, evo sad se susrećem s vama u vašem svojstvu osobe odgovorne za proširenje. Ja se živo sjećam vaše izjave kad ste se pitali ili e, smo se svi pitali u, kad je došlo do vojnog udara u Turskoj kako e, je odjednom desetine tisuća imena e, se našlo na popisima koji su bili već spremni e, kad je Erdogan e, počeo svoje čistke. Znamo očito što se dogodilo. Imamo što se Turske tiče zapravo suzdržanost. To je država kandidatkinja Istovremeno ću spomenuti dvije stvari. Europsko vijeće je utvrdilo da je e, tako e, nelegalan instrument koji se koristi a u pogledu gospodarske zone u Cipru da bi trebalo e, doći do sankcija. Što se tiče Zapadnog Balkana, svi bismo željeli brži rasplet i rješenje da bismo mogli zapravo izgurati i ruski i turski utjecaj iz tog područja. Nije li sad neobično da država kandidatkinja Turska eh, je eh, s jedne strane kandidatkinja, s druge strane i sami govorimo da želimo eh, onemogućiti njihov utjecaj. Hvala vam na ovim doprinosima i pitanjima. E, povjereniče Han, široki raspon pitanja. Ja e, bih vam dao 10 do 15 minuta. Jedino ako mi obećate da za Maroko nećemo imati ovako široku raspravu. Jer e, Anđelina Ehos će doći u 10.30, dakle na vrijeme. Johannes, 15 minuta, izvoli. Hvala lijepa. U prvom e, redu e, trebamo govoriti o, o e, raznim područjima mog djelovanja. Zato bismo trebali nekoliko sjednica i sastanaka. Danas je Balkan središnja tema. Kratko ću se osvrnuti na vaša pinja. Eh, u načelu Zapadni Balkan, da podsjetim, nesporno je da ovih šest zemalja koje danas mm, eh, su okružene samo eh, zemljama Evropske unije, one po Lisabonskom ugovoru imaju pravo zatražiti članstvo u Europskoj uniji. Stoga se moramo ozbiljno pozabaviti tim pitanjima. Nekoliko govornika je, e, su jasno rekli da u posljednjih nekoliko godina, ako uzmemo i Solun, već desetljećima stalno smo obećavali tim zemljama perspektivu. I upravo je to pitanje naše kredibiliteta. E, jesmo li ozbiljni? Održavamo li obećanja ili ne? A sada moramo to samo kritično reći, imamo problem povjerenja. E, ako pogledamo Sjevernu Makedoniju i Albaniju, godinama smo im zadavali uvjete e, i rekli kad ispunete uvjete, onda će e, se otvoriti pristupni pregovori. Ti su uvjeti prihvaćeni od ovih zemalja. E, nije komisija sama odredila te uvjete i nametnula ih partnerskim zemljama. To je rezultat e, opsežnih konzultacija 28 država članica sa tim partnerima. To nije nametnuto, to je ispregovarano i na toj osnovi je donesena odluka. Ako, ako nakon opsežnih e, rasprava e, koje su bile transparentne, ako su te zemlje ispunile uvjete, onda bi trebalo biti samo po sebi razumljivo da e, mi reagiramo pozitivno i otvorimo pregovore o pristupanju Europskoj uniji. E, potvrđujem ono što su neki ovdje rekli. Početak pregovora i zeleno svjetlo e, ne znači da će pregovori odmah početi. Oni njih treba pripremiti između zelenog svjetla i otvaranja prvog poglavlja prolaze mjeseci, a otvaranje prvog poglavlja e, također traje i zahtjeva jednoglasnu odluku država članica. To bi bio e, signal, u pravom smislu te riječi, signal da e, poduzimamo sljedeći korak, da priznajemo dostignuća E, e, pitam se što to znači za druge zemlje. U uvodu sam jasno rekao, ali ponovit ću to. Vidimo e, kako je smo imali pozitivan odjek nekih zaključenih sporazuma. To je dovelo do toga da je dijalog između Srbije i Kosova dobio novu energiju, novi za, zamah, da oni nisu htjeli zaostati za drugima. I u drugim zemljama regije je to utjecalo na stvari. Jer nitko neće zaostajati za drugom, drugima. Svaki pozitivan korak u smjeru evropske e, e, integracije za jednu zemlju povlači za sobom e, pozitivne reakcije u drugim zemljama. I, ali su u suprotno, ako se to ne dogodi, onda naš utjecaj trpi i kod drugih zemalja. Oni su postavili se pitanja pitanje na primjer dijalog Srbije i Kosova. Otvoreno ću vam reći iz srpske perspektive taj dijalog sa smislom pozitivnog rezultata da će dovesti, to dovesti do uređenja odnosa između dvije zemlje, to je smisleno samo ako imaju europsku perspektive, perspektivu. A iz kosovske perspektive E, to gledam sasvim pozitivno. E, sljedeća politička događanja i razvoj u toj e, zemlji. Nadam se da će se uskoro formirati vlada. Vlada koja će se koncentrirati na deficit na području vladavine prava. ali onaj veliki poticaj, velika mrkva je europska perspektiva. Naravno, e, govorimo mnogo i to s pravom i u samim tim zemljama se to govori. Sve te e, reforme koje zahtjeva Evropska unija, to je u prvom redu u interesu građana. Ne radi se o tome da te zemlje nas e, razvesele reformama. Radi se o tome da se životni uvjeti građana u tim regijama poboljšaju. I tu je e, jasno, evropska perspektiva je najjači e, gonič tih promjena e, u ovim regijama mm. je u tim zemljama je naročito problem odljev mozgova. Mladi ljudi, mladi ljudi odlaze kad god to mogu u druge zemlje Europe, naročito u Europsku uniju. Ali ne da s ciljem da tamo nešto nauče i vrate se u svoju zemlju kao što je to model Erasmus oni su, oni se e, žele vratiti samo na dopust, na praznike u svoju zemlju. A to ne može biti u našem interesu. Mm, ne može biti u našem u, interesu da je zapadni Balkan predvorje Europe. To mora postati e, dio Europe. Ne možemo mi uzrokovati e, odljev pučanstva iz tih zemalja e, i tako stvoriti e, vakum tamo jer je i to rizik za sigurnost i to i našu sigurnost. Ne možemo imati iluzije. Mnogi koji su za to odgovorni danas nisu uvjereni da su sve te reforme e, potrebne. Oni trebaju taj pritisak e, evropske perspektive. Mada je to i želja e, većina stanovnika u tim zemljama. oni su pod tim pritiskom i onda provode te reforme ali samo uz europsku perspektivu. Stoga mogu samo mm, ponoviti. Bez ove, ove e, jasne e, perspektive nećemo imati odgovarajući utjecaj u regiji koji je e, u interesu građana regije, a i u našem interesu. Mnoga pitanja koja ste postavili, što je moguće, što je smisleno, ova odluka ili ne odluka e, zastupnici Bosne i Hercegove, Srbije, Kosova, svi uz iznimku Crne Gore e, su e, sjedili sa mnom za stolom, govorili smo o tome. Oni više nemaju daha vrlo je teško ponovno zadobiti njihovo povjerenje, a to povjerenje trebamo kako bismo proveli mm, reforme i sve ostalo. Govorite, govorili ste i postavljali pitanja o ruskom utjecaju. E, e, e, e malo ljudi e, zna da Srbija ima više vježbi sa NATO-om e, nego s Rusijom, ali e, javnost u Srbiji vjeruje upravo obrat, suprotno. Moramo doprinijeti tome da imamo komunikaciju i s tim zemljama a i unutar Evropske unije jer jer Srbija se želi e, prikloniti Evropskoj uniji, biti sukladna sa vanjskom politikom Evropske unije. Mm, e, e, to je uvjet za i tema prije ove sjednice vijeća E, e, pitanje vladavine prava. E, nijedan od ovih pristupnih pregovora ne vodi automatski članstvu. Na kraju se postavlja pitanje je li zemlja sposobna da uđe. Primjer koji svi znamo jeste Turska. Danas već imamo klauzulu da ako dolazi do nazadovanja na području vladavine prava, onda se pregovori zaustavljaju. Mm. Imali smo i takvu situaciju u Crnoj Gori, međutim stvari su se onda poboljšale. E, Mm, imamo mnogo mogućnosti da reagiramo na takove događaje. E, mi smo predložili za sljedeće financijsko razdoblje da se mm, da nećemo specifično dodjeljivati novac za određenu zemlju, već ćemo djelovati tematski i da ćemo e, reagirati fleksibilno kako bismo potakli tržišno natjecanje među tim zemljama. A moji suradnici i e, moj nasljednik, ako bude podvrđen, e, znaju da se stvari uvijek mogu poboljšati. No one's perfect. Ali e, moramo pokazati jesmo li ozbiljno mislili kad smo govorili o perspektivi ili su to bila samo prazna obećanja. O, o tome bi mogao, bih mogao još mnogo govoriti, ali ovdje ću se zaustaviti. E, istočno partnerstvo, samo kratko. E, e, Ukrajina, Moldavi, Moldova i Gruzija. Ja to stalno ponavljam. Imamo sporazum o pridruživanju, i razne druge instrumente. E, ove tri zemlje su tek počele koristiti te instrumente. E, sada se moramo usredotočiti, po mom mišljenju, da im damo mogućnost da zaista to sve e, potpuno iskoriste. Tako kako bi se njihovo gospodarstvo dalje razvijalo Trgovina, volumen trgovine, e, e, trgovinske razmjene s Europskom unijom se e, znatno povećao. One sve više uvoze iz Europske unije, ali također se povećao njihov izvoz u Europsku uniju. Ova negativna trgovinska bilanca se popravila jer imaju više mogućnosti izvoza Eh, institucionalna stabilizacija će se odraziti i na eh, infrastrukturu. Eh, govorili smo, ja sam zagovarao smanjivanje troškova roaminga. U Europi smo nam je trebalo deset godina da to postignemo postignemo. Na Balkanu smo poduzeli prve korake. Sad znamo kako se e, ta stvar rješava. Problem je da e, tu moramo surađivati s poduzećima koja su, kojima je glavni cilj e, dobit, profit. U prvom redu bi trebalo ukinuti e, troškove roaminga unutar regije, ali onda i između e, regije i Evropske unije. O Bjelarus e, možemo imati posebnu raspravu. Tu bi bio cilj da zaključimo prioritete partnerstva. To tu sada ovisi sve ne o Francuskoj, već o Litvi nešto o jugu. S, e, mi e, podržavamo Tunis već nekoliko godina sa 300 milijuna eura e, godišnje. Mi se borimo svake godine da se ta sredstva ispravno koriste. Aktualna politička situacija neće doprinijeti tome da ti izazovi budu postanu manji ali naravno da moramo e, intenzivno poticati e, demokratske promjene u toj zemlji i demokratska stremljenja. Tu moramo poticati i rad civilnog društva i e, parlamenta. Sektorska politika Eh, energetska učinkovitost. Eh, to su važna pitanja, ona su važna i za naše interese. Naravno, mi smo svjesni naših, eh, i naših mogućnosti i naših ograničenja. Egipat je uz Turske i Ukrajine najvažnija susjedna zemlja Europske unije i o tome moramo više govoriti. Ja bih se još jednom zahvalio na suradnji s vama. Naročito se zahvaljujem onima koji su bili i ovdje i proteklih pet godina, naročito vašem e, predsjedniku Davidu McAllisteru. Mm, ja uvijek kažem, možemo postići uvijek i veću stabilnost. I to naglašavam ja, ja ću napustiti ovu dužnost, nadam se, za nekoliko tjedana, ali u srcu, moje srce i moje misli e, e, e, će biti uz regiju. Biću i dalje s njom usko povezan. Hvala. Dragi Johannes Hahn, aplaus je pokazao kao koliko smo ti zahvalni za tvoj angažman u proteklih pet godina. E, ti si bio e, naš povjerenik jer si e, vrlo često dolazi u naš odbor Načeli smo mnoga pitanja, mnoga od tih pitanja će biti na programu i u saslušanju njegova nasljednika. Još jednom srdečna hvala Johannesu Hanu. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda koja se odvija iza zatvorenih vrata. Molim da svi oni koji e, nisu ovlašteni da budu prisutni napuste e, dvoranu i to brzo. Mm, bez prevelike buke, molim. To bi bilo još bolje ako to obavite u tišini.